je izjava potpredsjednice komisije visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, a to je izjava u pogledu situacije u Južnom Sudanu. I isto tako bih dala riječ ministru Kurkulasu. Izvolite. Gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, prvo bih želio reći da nam je uistinu žao kada smo čuli ovoj nesreći koja se dogodila u pogledu trajekta gdje je više od 200 ljudi izgubilo svoje živote dok su bježali dakle, u Južnom Sudanu iz Malakala. Naše saočešće obiteljima i prijateljima žrtava. Ovaj tragičan događaj nadodaje toj visokoj cijeni koju ljudi plaćaju zbog e, konflikta koji postoji u Južnom Sudanu. Evropska unija se posebno bavi tom situacijom u pogledu pogoršanja humanitarne situacije i izvješće e, u pogledu toga da dolazi do velikih kršenja ljudskih prava. U pogledu najnovijih procjena 10.000 ljudi je ubijeno a više od 400 tisuća je sada raseljeno unutar e, Sudana, a više e, desetine tisuća ljudi je pobjeglo iz zemlje. Osim te velike žrtve naroda Sudana, ova kriza isto tako utječe na cjelokupnu regiju. Jednu regiju koje je i tako već sklona siromaštvu, konfliktima i nestabilnosti. Ono što se događa u Južnom Sudanu od velikog značaja za Europsku uniju. Mi ćemo se i da, mi ćemo dalje nastati podržati regionalne napore da se zaustavi to nasilje i Tražit ćemo da dođe do jednog rješenja koje se može politički ispregovarati i tražit ćemo od e, vođa da oni u miru i na demokratski način riješe svoje nesuglasice. Zajedno sa međunarodnom zajednicom Europska unija nastoji spriječiti krizu koja, kako ne bi se pretvorila dan etnički i građanski rat i e, u jedan potpuni kaos. Mi podržavamo IGAD, dakle kao regionalnu organizaciju i njihove nastojanja u pregovorima kako bi došlo do prekida vatre i kako bi se postavile osnove za jedan jedno održivo i e, demokratsko političko rješenje. U tom pogledu bih ovdje želio pohvaliti izvješće koje je pripremila gospođa De Kaiser koje je usvojeno u prosincu prošle godine koji opet naglašava izazove u pogledu tog razvoja i izgradnje države u Južnom Sudanu. Mi isto tako želimo pohvariti rad Igada kada govorimo o raznim protagonistima unutar Južnog Sudana i isto tako podržavamo sve regionalne napore u tome da se nađe jedno rješenje prije nego što bude prekasno E, spriječiti izbijanje građanskog rata. Gospođa Ashton, visoka predstavnica, je isto tako otvorila mirovne pregovore i tražila hitan prekid vatre i humanitarni pristup. Nedavna prošlost nas uči tome da uistinu trebamo nešto postići. Gospođa Ashton je tražila da odmah dođe do prekida vatre uz učinkovit e, monitoring i o tome se treba da govoriti što je prije moguće kako e, ljudi južnog, narod e, Južnog Sudana više ne bi patio. I nadamo se da će se to moći što je brže moguće ostvariti i da će doći do jednog vjerodostojnog prekida vatre, da će se to uskoro moći potpisati kao što smo mogli čuti od Kira, predsjednika koji je rekao da bi moglo doći do tako nečega. Trebaju se stvoriti uvjeti za jedan uključivi politički dijalog, jedan koji uključuje puštanje svih političkih vođa koji su trenutno zatvoreni u Jubi zamoljene su obe strane da ne daju nikakve javne izjave koje mogu opet poticati na daljne nasilje. Želio bih biti jasan. Svi ti koji potiču na nasilje u stvari učinkovito odgađaju prekid vatre i isto tako sprječavaju cjelokupni politički proces, pogotovo kada govorimo o pregovaračkim nastojanjima i ispriječavaju političko rješenje tog konflikta. Ti čimbenici bi trebali biti svjesni toga da postoje određene posljedice njihovog djelovanja. Evropska Unija se uključila u istinu jedan odlučujući diplomatski napor kako bi e, se doprinjelo prekidu borbi. Gospodin Aleksandar Rondos je posjetio regiju i tamo je već od 25.12. danonoćno radi kako bi došlo do mirotvornog procesa. On je u stalnom kontaktu sa glavnim čimbenicima u Južnom Sudanu kako bi došlo do izgradnje konsenzusa oko e, igada i njihovih nastojanja u pogledu pregovora. Mi želimo podržati i na politički i na financijski način ta nastojanja vrlo je važno da svi ostanemo ujedinjeni i podržavamo e, rad igada i damo im šansu tom procesu. Jako nas e, brinu sva izvješća vezana pogledu kršenja ljudskih prava. Sve strane treba biti svjesni toga da počinitelji koji e, sustavno krše ljudska prava će odgovarati za to, za svoje djelovanje. Zaštita civila je nešto što se treba poštivati. Mi pozdravljamo isto tako odluku Afričke unije da se organizira komisija koja će pratiti upravo e, odnosno istraživati sve zločine koji su počinjeni od 15.12. pa nadalje kao i faktore i e, uzroke koji su doveli do svega ovog nasilja. Isto tako podržavamo jačanje misije Ujedinog naroda u Sudanu kako bi oni mogli e, zaštititi, odnosno izvršiti svoj mandat u pogledu zaštite civila. Eko ured je isto tako ostao otvoren tijekom ove krize i mi ih podržavamo njihovim nastojanjima da se evakuiraju građani i koordiniraju evakuacije građana e, iz Europske unije pogotovo one koje nemaju svoje predstavništva u Jubi. 23.12. povjerenik Georgius je e, najavio 50 milijuna e, podrške u pogledu humanitarne e, akcije, hrana, voda, zaštita i slično. Do današnjeg dana je Europska unija već dala oko 170 milijuna eura u humanitarnoj pomoći tijekom 2013. i 2014. I sada bih još ponovio na kraju da u sve živote koji su izgubljeni, koji su uništeni tijekom ove krize, situacija u Južnom Sudanu nosi i rizik daljnjeg širenja e, diljem regije. Takva situacija se može i mora izbjeći odgovornosti svih svjetskih vođa da osiguraju da do toga uistinu ne dođe. Odmah se treba prekinuti neprijateljstvo i uspostaviti dijalog i uistinu je to nešto što treba hitno učiniti. Ne smijemo napustiti taj put, inače će narod Sudana platiti previsoku cijenu. Ne smijemo zaboraviti da se radi o narodu koji se žestoko borio za slobodu. Toga je bitno da svi ostanemo ujedinjeni, da podržimo IGAD i damo cijelom tom postupku jednu šansu. Europska unija je spremna i želi tu pomoći koliko god može. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo sada su predstavnici klubova zastupnika za EPP. Dvije minute. Tijekom e, sjednice 2013. ili zasjedanja je parlament e, prihvatio izvješće kolegice De gdje se radilo dakle, o jednom izvjesn, e, odličnom izvješću u pogledu naroda u Sudanu. Međutim, samo nekoliko dana nakon prihvaćanja tog izvješća je došlo do sukoba između e, trupa vlade i pobunjenika koji vodi rijek Mahar, nekadašnji podpredsjednik i to je dovelo do strašnih humanitarnih posljedica. U našem odboru za razvoj sam često govorio o političkoj nestabilnosti e, te zemlje. Međutim, moram priznati da se nikada nismo mogli zamisliti da bi moglo doći do trenutne situacije. Postoji opasnost e, da se podijeli Južni Sudan između e, sjevernog Južnog Sudana i Južnog Južnog Sudana. Tijekom tih borbi je veliki broj e, ljudi izgubio život i tu imamo najteže moguće povrede ljudskih prava, e, povrede međunarodnog prava, e, pogotovo tijekom proteklih nekoliko tjedana. Stoga mislim da moramo pozdraviti bilo koji mogući pozitivni znak koji možemo dobiti iz te regije. Zastupnik vijeća je naglasio, ja to samo mogu još ponoviti, da je jako dobro da Afrička unija organizira ili želi organizirati jednu komisiju. U političkom pogledu bi i predsjednik Salva Kir i Rijek Mašar trebali preuzeti odgovornost, oba dvojica su odgovorni zbog povreda ljudskih prava, pogotovo kada govorimo o civilnom stanovništvu i nisu to spriječili. Iz trenutne situacije možemo izaći samo na taj način da se odmah moraju prekinuti sve borbe i ispostaviti politički dijalog. Europska unija bi dalje trebala pružati podršku Južnom Sudanu, ali isto tako započeti sa jednim postupkom nacionalne pomirbe. Hvala lijepa. Grazie per Hvala za socijaliste, gospođa De Kaiser, dvije minute. Zahvaljujem. Eh, predsjednice. Doista sam žalosna e, što smo čuli, što sam čula o brojnim žrtvama u ovom, e, ovoj tragediji na trajektu i e, dijelimo patnje naroda Južnog Sudana, ali također željela bih izraziti i naše razumijevanje E, za postupke delegacije Europske unije. E, tri službenika, tri e, dužnosnika delegacije su sada u Jubi i tamo daju sve od sebe na egzemplaran način i Europska unija međunarodna zajednica i trojka znači ovdje Sjedinjene države, Ujedinjena kraljevina i Norveška su doista bili poput dobrih vila koje su pokušale e, nešto dobro učiniti za Južni Sudan gdje zapravo ne postoji infrastruktura gdje ničega gotovo konkretnoga niti nema. Tako da u ovom e, izvještaju koji je izglasan u prosincu mi, odnosno ja sam zapravo govorila o E, stabilnosti, o toj mladoj nacionalnoj državi, nedostatku demokracije, o među plemenskim sukobima, e, vojsci i njihovim e, paravojnim postrebama, što sve govori o rizicima posebice prema sjevernom susjedu, ali imamo i ove unutarnje faktore koji pokreću ovu glavnu krizu Dvije godine zapravo nije mnogo vremena, stoga trebamo zadržati nada i hrabro. Znači 2011. do 2012. nije za obranu ove zemlje 800 e, milijuna je otišlo e, u to 130 e, tisuća samo u ovom zadnjem razdoblju ali moramo nastaviti. Nije dovoljno samo e, humanitarna pomoć. Imamo IGAT, to je dobra stvar, podupiramo Afričku uniju e, u njihovim naporima i možda bismo trebali zajedno sa Afričkom unijom e, pre, preraditi izvještaj u smislu kako pristupiti postupku reorganizacije demokracije upravljanja u toj zemlji E, gdje su problemi ekspansionalno rastu, a mogu se e, riješiti samo novim alatima, ali nastavimo s nadom. Zahvaljujem e, za Alde, gospodin Luis Michel. Zahvaljujem predsjedniku Vijeća parlamenta. Dakle, kriza kroz koju prolazi Južni Sudan sada ima niz korijena etničke, podjele, ekonomska pitanja i svakako naftni biznis e, također ima svojih utjecaja također i problematični odnosi sa susjedama e, gdje se iz izvještaja vide svi rizici, krhkosti i teškoće u e, izgradnji nove države i kao što je e, upravo rekla gospođa Kajza, dvije godine nije mnogo stotine tisuća ljudi interno je razmješteno kao i brojne izbjeglice iz zemlje. osim toga, kriza u Južnom Sudanu prijeti i drugim e, zemljama okolici i na, vrhu, na rogu Afrike, Ugandi, te također e, konfliktu u e, republici. U ovom trenutku Sudan se nalazi na raskrižju i svakako moramo se prisjetiti e, znači e, danas sadašnji predsjednik i bivši predsjednik snose odgovornost e, da učine sve da zaustave ovo nasilje pozivamo na trenutni prekid vatre kako bi se osiguralo da humanitarna pomoć može doći do onih kojima je potrebna te pozivamo na inkluzivni politički dijalog i e, raspravu o puštanju svih političkih e, zatvorenika. Želim također e, čestitati i voditelju misije UN-a za Južni Sudan. Ova misija doista učinila sve da IGAD učini sve što može u smislu povratka zemlje demokracije, na putove demokracije. Svako, svakako Europska unija učinila je mnogo toga i uložila mnogo natpora e, u poboljšanje situacije u Južnom Sudanu istraga e, treba produžiti mandat e, gospodina Rondosa koji je predstavnik Europske unije na rogu Afrike koji je tamo uspostavio dijalog sa narodom i sa ljudima Južnog Sudana. Ako se pak ne produlji njegova nadležnost, njegova misija, možemo samo reći da nismo uspjeli. Svakako stoga e, inzistiramo da oni koji su počinili e, zločine protiv čovječnosti e, moraju biti privedeni licu pravde, a međunarodna zajednica mora se ovdje uključiti kako bi se izbjegao građanski rat. Zahvaljujem. E, gospodin Duran nije ovdje. Pa naš sljedeći e, govornik, e, konzervativci, gospodin Tanok. Možete li vjerovati da je prije samo mjesec dana toliko nas pozdravilo napredak Sudana od neovisnosti E, i uza sve ove naše e, potpore daljnjim reformama i razvoju mlade demokracije u samo nekoliko tjedana Južni Sudan došao je do samog ruba e, ogočenih političkih borbi i ne pristanka vlade na podjelu prihoda od nafte te do etničkih tenzija. Mislim, e, zapravo ovo je i osobni konflikt između sadašnjeg i bivšeg predsjednika koji je sada odnio tolike živote i razmjestio, raselio stotine tisuće ljudi, a i nedavni e, trajek na nesreću u kojoj se utopilo 200 ljudi pokazuje u koliko se bijedi sada nalazi narod e, Južnog Sudana i što, u što će se sve upustiti kako bi tamo e, izbjegli, izbjegli tu ne, nevolju i zapravo uvijek e, su mlade države prilično ugrožene zbog krkosti institucija pa stoga nije jasno koliko može tako mlada država podnijeti u smislu e, nasilja e, prije nego što propadne a posljedice bi bile katastrofalne za te ljude a posebice destabilizirale cijelu regiju roga Afrike Stoga Europska unija, e, čiji su zemlje članice toliko učinile da podupru Južni Sadan, moraju podupirati sada i hitne razgovore o prestanku vatre i podupirem e, posebnog izaslanika gospodina Aleksa Rondoksa, Rondosa u <clears throat> na rogu Afrike e, te svim drugim E, e, te potpori svim drugim organizacijama jer doista se moraju upotrijebiti svi instrumenti da se tehnički i financijski pomogne i izbjeglicama. Ako, se, e, ako pregovori propadnu i dođu do otvorenog građanskog rata, Europska unija mora razmotriti sve opcije pa i moguću vojnu potporu i u i Europskoj misiji ondje i također Afričkoj uniji E, te također e, da se provede istraga o strašnim e, i groznim kršenjima ljudskih prava. Znači sve ono što smo rekli o budućnosti toj zemlje sada ovisi o njihovim vođama jer Južni Sudan ne može podnijeti još jedno krvoproliće i zbog tih ljudi moramo učiniti sve što možemo kako bismo ih zaustavili. Pogue, onorevole Lusing, za GUE, gospođa Sabina Luzin, minuto i pola. Kada pogledamo Afriku, uglavnom vidimo etničke sukobe koji se navode kao e, uzrok tih sukoba e, kako bi se moglo e, svakoga riješiti odgovornosti za to. Međutim, to kažu mediji, međutim, evo i naša diskusija ukazuje na to zapravo ne igra ulogu da je zapravo e, i ne govorimo o tome da je ekstremno siromašno i katastrofalna ekonomska situacija i neravnomjerna raspodjela dobara uzrok za to i zbog toga dolazi do borbi za moć u jednoj državi koja je sada uz e, koja sada ovisi o potpori zapada a sada glavni akteri raznih etničkih skupina koji su to uključeni, to je samo sporedni aspekt. I Južni Sudan je zapravo primjer toga da izgradnja e, jedne države e, mora ovisiti e, i o pomoći zapada i narod Južnog Sudana E, bez e, obzira na svo bogatstvo nafte živi u najsiromašnijim e, okolnostima na svijetu i zapravo to, se ne, to ne možemo izbjeći spomenuti i to je uzrok svih konflikata u regiji koji, koje prijeti sada i međunarodnoj zajednici i zbog toga se isto u ovom trenutku zahtijevamo da se prekine sa isporukom oružja u tu regiju i da se počne baviti pravim uzrocima krize u tom dijelu svijeta. Hvala. E, zatim, Gabriel, e, dvije minute. Zahvaljujem. E, situacija u Južnom Sudanu je doista zabrinjavajuća kao što znamo jer to je zemlja e, koja je već e, načeta desetljećima rata i zbog toga toliko Krka sada prijeti cijeloj regiji. Moramo izbjeći e, rat po svaku cijenu i moramo osigurati da e, e da se posebice obrati e, pozornost na ovaj etnički aspekt, a da se izbjegne da se gleda kojeg su etničkog podrijetla izbjeglice i jer e, e, ne može se gledati e, na ljude i naročito ne može se riješiti političke razmirice oružjem i ukoliko dvije strane ne prekinu vatru neće pregovori dovesti nikamo a igad mora to jako odlučno naglasiti uz potporu Europske unije i međunarodne zajednice. I upravo iz tog razloga željeli bismo čuti više od same Afričke unije o tome što može učiniti e, kako bi se e, spriječilo širenje krize na ostatak regije. Moramo se sjetiti koji su tu glavna pitanja u igri. Zaštita dakle civila i e, izbjegavanje etničkog sukoba. To su prioriteti koje trebaju biti u fokusu, a mi moramo e, razmatrati kako izgraditi infrastrukturu. To nikad ne smijemo izgubiti iz vida i moramo osigurati da najmlađa zemlja na svijetu ne postane i najmlađa koja je propala. Minutu i pola, izvolite. E, zahvaljujem. U ime 3 milijuna ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć, 200 tisuća raseljenih osoba i tisuća mrtvih, Europski parlament poziva vladu Južnog Sudana i druge strane u ovom sukobu da prekinu sukob, nastave s dijalogom i e, naprave plan za mir e, i da se izbjegne građanski rad između Južnog Sudana i Sjevera Sudana i E, e, za to e, samo primirje nije dovoljno. Naime, ljudi u Južnom Sudanu plaćaju to svojom krvlju i životima. Stoga je doista ključno uspostaviti vladavinu prava i zaštita i da se zaštiti infrastruktura i daljnji razvoj ove mlade nacije, ovog mladog naroda. E, također e, važno je da ostanu otvoreni humanitarni putevi, e, da se spusti oružje i da se krivci privedu pravdi. I e, to je nužno za pomirenje, jer oni koji su zgrešili protiv ljudskih prava moraju odgovarati za to. A uloga Europske unije treba biti više aktivna i proaktivna i treba e, pratiti napore Afričke unije e, i osigurati kako sukobi ne bi prerasli u građanski rat. Treba sjesti za pregovarački stol i surađivati sa e, vladom Južnog Sudana za se osigura trajni mir. Hvala. Zatim imamo spontane javljenje za riječ. Gospodin Gomes, gospođa Gomes, dvije godine nakon neovisnosti evo nasilje u ovoj zemlji vratilo se ponovno Europska unija pokušava zajedno sa međunarodnim organizacijama dovesti humanitarnu pomoć zajedno sa lokalnim organizacijama. I sad Adis Ababa je u naporima da se vrati prekid vatre i mir i Mm, kaže se da je nasilje otišlo predaleko, da se moraju poštovati ljudska prava i da one koji su skršili, zgrešili protiv ljudskih prava budu privedeni licu pravde. Milijuni eura e, uloženi su u upravljanje infrastrukturu tom zemljom u poboljšanje temeljnih životnih uvjeta Južnog Studana. Možda bismo trebali ponovno razmotriti e, naše e, poteze ondje, ali izgleda da investiramo u elite koje postaju sve više autoritarne i samo potkrepljuju e, plemenske ratove. Etničko e, nasilje e, samo se širi zbog onoga što je učinjeno. Znači morali bismo se možda vratiti na ono što nam je doista potrebno i da osiguramo da najviše razine vlasti i vođe E, e, dovedu e, do procesa nacionalne pomirbe te da se provede neovisna istraga povrede ljudskih prava pred neovisnim sudom. Stoga treba osigurati da će se prekine interni sukob, a ne koristiti vladu, a ne da Albaširova vlada koristi ovo E, za svoje svrhe i u svoje ciljeve. To je ono što bismo trebali učiniti. Zahvaljujem e, veleposlaniku i izaslanstvu Europske unije ovdje. Zahvaljujem. E, gospodin Štijer

Grazie, onorevole Basescu. Zahvaljujem. E, riječ ima e, gospođa Zahvaljujem. E, znači, ovaj sukob prijeti stabilnosti cijele regije. Nakon dvije godine, nakon neovisnosti, ustvrdilo se koliko su slabe institucije ove zemlje koje nisu u stanju kontrolirati događaje. A naročito brine činjenica da veliki dio civilnog stanovništva e, e, pati pod ovim nasiljem, toliko je života izgubljeno i toliko je ljudi raseljeno, a e, nasilje se nastavlja i broj žrtava će rasti, a nažalost humanitarna situacija takva je da E, pomoć ne stiže onamo zbog e, nesigurnih e, okolnosti u regiji. Znači to prvo treba zaustaviti, a zatim treba nastaviti pregovore između pobunjenika i predstavnika vlade u Južnom Sudanu. Hvala. Korola. Zahvaljujem. Kada je najmlađa nacija svijeta u, na svijetu u nevolji e, samo dvije godine nakon neovisnosti, vidjet ćemo e, zapravo da je nužno e, dati svu potporu kako bi mogla imati nadu u budućnost kao zemlja. Postoje neke znaci nade, znači E, Igadova, napori e, mirovnog posrednika i lokalna organizacija shvatile su također svoju ulogu e, mirovnih posrednika. Prošlog vikenda raspravila sam o ovom pitanju sa bivšim premijerom Norveške, gospodinom Bundevikom i iz našeg razgovora proizašlo je da u Sudanu E, nedostaje demokratskih znanja o tome kako funkcionira vlada, e, kako funkcionira demokratski proces i političke stranke i stoga je dobro da je ista organizacija odradila ključno važan e, posao u toj zemlji zajedno sa mnogim drugim zemljama također i pomoć e, Europske unije. Materijalna pomoć je bitna iako je teško dostaviti zbog teških okolnosti, ali moramo e, biti odgovorni i dati sve od sebe, a e, također e, razmotriti civilne misije koje će biti poslate u zemlju. Zahvaljujem gospodin Kromberg ima riječ. odnosno gospođa E, hvala. Moramo i možemo učiniti puno više obzirom na ovu krizu. Potrebna je hitna pomoć, a Europa je može dati. E, pozivamo zemlje članice Europske unije da razmisle e, slanje oružanih snaga u pomoć u sklopu misije Ujedinjenih naroda. Trebamo započeti i proces planiranja kako bi pomogli nakon misije Europske unije na demobilizaciji i razoružanju. Također pozivamo da visoka predstavnica podrži e, pregovore e, i da razmisli o tome da europski stručnjaci budu uključeni e, u ove procese kako bi pomogli. Potrebna nam je bolja koordinacija, posebni izaslanici Europske e, unije, Norveške, e, SAD-a i Ujedinjenog kraljevstva. Zahvaljujem, gospođa Veržija. Zahvaljujem. Rezolucija koja je pred nama ne razmatra razloge za dramatičku situaciju u Sudanu. To nije etnički sukob. E, to je instrumentalizirano iz političkih razloga. E, to su orkestrirale pojedine skupine unutar te zemlje. Loše upravljanje situacijom u Južnom Sudanu je uzrok toj situaciji. Postoji problem sa premijerom koji eh, je eh, potpuno promijenio svoj stav e, svi oni koji su govorili e, protiv e, njegove izdaje su sada u zatvoru tisuće ljudi je poginulo ili e, izbjeglo. Umjesto da pomažemo korumpiranom režimu, moramo pomoći onim ljudima koji rade za mir. Moramo raditi političkim e, sredstvima i Europska unija mora nešto poduzeti. Zahvaljujem, a sada dajem riječ ministru Kurkulasu. Zahvaljujem. E, Kriza u Južnom Sudanu je počela prije manje od mjesec dana. U temelju te krize je politička borba, borba koja je eskalirala E, u e, nasilje e, koje ne pravi razlike. Kako bismo spriječili još jednu katastrofu u regiji moramo uzeti u obzir nekoliko stvari. Prvo, ovu krizu nećemo riješiti daljnjim nasiljem ili povećanim nasiljem. Kao drugo, Igad je prilično brzo reagirao i postavio se u središte napora posredovanja. To moramo pohvaliti i podržati. Europska unija potiče sve regionalne i međunarodne napore e, da se usklade s igadovim naporima i da ih podrži. E, mi snažno želimo obeshrabriti bilo koju vanjsku intervenciju koja bi mogla pogoršati političke i vojne napetosti. Treće, e, nasilje mora prestati, nasilje protiv civila mora prestati, a oni koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava moraju za to odgovarati. Četvrto, e, premda su borbe počele prije manje od mjesec dana, e, uzroci ovog sukoba idu puno dublje. Rješenje se može naći samo zdravim i e, upornim političkim dijalogom između dvije strane. To mora biti dijalog koji će otvoriti put inkluzivnom pomirenju. I konačno sve strane moraju moraju odmah i bezuvjetno dopustiti humanitarni pristup svima koji su potrebiti desecima tisuća e, sudanskih muškaraca žena i djece koji su stvarne žrtve ovog nasilja ako se sukobi nastave e, povećava se rizik e, potpunog građanskog rata većina civila koji E, su tamo moraju bježati ili su e, nastradali e, ne možemo štedjeti napore da spriječimo ovu tragediju ako ne uspijemo svi ćemo biti odgovorni zahvaljujem zahvaljujem dobila sam šest e, prijedloga za rezoluciju rezolucija se e, rasprava se zatvara a sutra u četvrtak 16. siječnja će se glasovati sada ćemo raspravljati o trgovinskim sporazumima